bio e, zahtjev za izmjenu imenovanja. E, takva imenovanja će biti u usmenom postupku e, sadašnjeg, sjednice. Ako ne bude primjedbi, smatrat ćemo ta imenovanja odobrena. Što se tiče